Izvjestitelj je gospodin Ferreira, ali gospodin Ferreira nije mogao biti s nama, tako da ću sada dati riječ gospodinu Silikotisu. Hvala vam lijepa predsjedateljice. Poštovani kolege, nažalost izvjestitelj gospodin Ferreira je nije mogao danas biti sa nama, te ću vam ja predstaviti u njegovo ime e, ključne točke ovog izvješća. Ovo izvješće uzima u obzir izvješće komisije e, inovacije u okviru plavog gospodarstva koristeći more i oceane na učinkovit način da bi se promicalo otvaranje radnih mjesta. A to je tekst u kojem ima dosta prostora za poboljšanja jer ima vrlo e, ograničen opseg provedbe u različitim sektorima pa se dodalo nekoliko točaka. Izražavamo nezadovoljstvo e, s e, određenim rezanjima koja su provedena iz javnih fondova za istraživanje i razvoj, a to je rezultat to je iznimno važno, važno je financiranje iz javnih e, sredstava, a svako rezanje u proračunu za inovacije e, unutar programa Horizon 2020 e, je štetno jer plava ekonomija treba znanja, vještine i otvaranje radnih mjesta i upravo zato treba se truditi da razvije gospodarstvo država članica da bi se stvarno omogućile e, nove šanse e, ženama i pojedincima i otvorila radna mjesta. Financiranje projekata plave ekonomije okupljena na novoj platformi kojoj trebamo imati pristup, a komisija će morati predvidjeti sredstva za inovacije i plavi razvoj financiranjem temeljnih istraživanja i edukacijom e, i strukovnim obrazovanjem, e, razvojem i obrazovanjem sa srednja i mala poduzeća, e, smanjenjem siromaštva u obalnim područjima, energetskim povesnicama i pristupom pristupom novim uslugama i novim proizvodima, uslugama i sinergijama. Ulaganje u plavu ekonomiju a mora se koncentrirati na ekološke E, inovacije koristeći resurse na učinkovit način štiteći e, okoliš zatim obalna područja floru faunu i more te održivo koristeći resurse tražimo od komisije da se sve ovo uključi u tekst čiji nacrt je već izrađen i da se podrže programi koji idu u tom smjeru ono što je nama potrebno je financijski okvir da bi inovacije inovacije bile potaknute i da bi se razvile nove mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u plavoj ekonomiji što će omogućiti pristup e, postojećim strukturnim fondovima, zatim e, javnim agencijama, lokalnim vlastima i drugim agencijama koje će sve podržati nevladine organizacije i srednja i mala poduzeća, te se sve to treba odvijati e, uz odgovarajuće informiranje. Prema tome financiranje je ključno za plavu ekonomiju i javno financiranje, odnosno financiranje iz javnih sredstava mora biti pojačano i ići rukom, ruku pod ruku s privatnim e, financiranjem, ali naglasak stavljamo na financiranje iz e, javnih e, izvora. Zatim tu su i trgovačke mornarice, zaštita obalnih područja i priobalja, što smatramo iznimno važnim, te pozivam kolege da glasuju za ovo da bi se europska politika osnažila u smislu plave ekonomije. Gospodine Maras, izvolite. Jedna minuta. Predsjedateljice, ovo izvješće je vrlo zanimljivo i e, dotaklo se važnih pitanja. Plava ekonomija, pokriva širok raspon aktivnosti od ribarstva, akvakulture, turizma, e, zatim e, trgovačke mornarice i tako dalje. Mora se temeljiti i na inovacijama i novim tehnologijama, što znači da treba potrebno držati i dati podršku srednjim i malim poduzećima i kvaliteti. Obnovljivi resursi su također e, kao i lokalne inicijative spomenuti što znači otvaranje novih radnih mjesta i razvoj novih proizvoda. A znači također i da ćemo morati e, dobiti podršku gospodarskih, socijalnih i

povjereniče predsjedavateljice e, mi e, vidimo da se doista intenzivno radilo na ovom izvješću i da se ono e, fokusiralo na bitna pitanja te da je dosljedno međutim mislim da je iako se govori o integriranom pristupu temeljenom na održivosti e, zapravo ideja da se izbjegnu rizici koje, na koje koji put nailazi e, politika Europske unije. Govori se i o e, ulozi koju bi Europa trebala imati na našim morima. E, ono što sad Evropska unija radi dosta je fragmentirano, razdrobljeno, trebalo bi to raditi na koherentni način, a govorimo o akvakulturi, o deep sea miningu i mislim da bi trebalo dijeliti znanja i spoznaje e, i o morima, ali i o greškama koje su počinjene, a koje se ne bi smjele ponoviti. Ne bismo ono skopno trebali ponoviti na moru i trebamo bolje razumjeti sve to. Hvala lijepa. Moram reći da je jedan od najvećih problema petminutnih rasprava da ne možemo pokriti sve teme. Dakle, 60 sekundi, a toliko je stranica, preko 30. Ja mislim da bismo trebali učiti od grešaka počinjenih u prošlosti, te, a tek onda uvoditi nove tehnologije. Nadam se da idemo, da idemo u tom smjeru, trebamo, trebamo istražiti i e, snagu plime i oseke. Isto tako, te prijedlog da se e, ide u ukapljeni prirodni plin e, treba, je jedna tranzicija e, trebamo vidjeti da sama riječ zapravo podrazumijeva promjenu u Ujedinjenoj kraljevini to je nešto što upućuje smatramo na veliku na velik oprez i ne bismo trebali zapravo upasti u krug nezaposlenosti Gospodin Skapalo. Hvala lijepa. Plavo gospodarstvo obuhvaća skoro e, sve gospodarske grane koje su povezane sa e, oceanima i morima. E, plavo gospodarstvo osigurava 3 do 5 posto bruto domaćeg proizvoda i e, daje veliki doprinos e, stvaranju dodane vrijednosti. E, tu je važna poveznica između mora i kopna. A pritom moramo to promatrati kao cijelinu i voditi računa o održivosti jer je to u interesu svih nas. Osim toga važna je uloga novih tehnologija, to su važne inovacije i istraživanja. Osim toga, Investicije su važne. U ovom izvještaju e, se govori o uštedama u sklopu programa Obzor 2020. To je jako loše za plavo gospodarstvo jer tu moramo uložiti dodatne napore i osigurati dodatne poticaje. Hvala. Hvala lijepa kolege. A sad povjerenik Timmermans. Zahvaljujem predsjedateljice. Za Zahvaljujem e, izvjestitelju, iako nije ovdje i e, članovima odbora na ovom vrlo iscrpnom izvješću e, uz mišljenje o ribarstvu i nezaposlenosti. Vrlo je važan plavi rast i agende za plavi rast te veliki potencijali plavog gospodarstva da za otvaranje radnih mjesta, e, te se ti potencijali trebaju osloboditi od strane država članica. Mislim da ovo treba biti e, vrlo čvrsto e, u našem pristupu i moramo zaštititi e, obalne i morske biosustave e, otpornost i e, moramo isto tako zaštititi od zagađivača i smeća te poticati interdisciplinarna istraživanja i truditi se postići ove ciljeve uz pomoć država članica, promičući inovacije e, u novim e, i u tradicionalnim e, granama djelatnosti. Osim toga, trebamo i informatičke platforme i vještina i znanje koje će potaknuti otvaranje radnih mjesta u novim ali u postojećim industrijama nekoliko je u propisu, europskom propisu e, o priobalju i ribarenju e, stavaka koji su vrlo važni i e, u okviru obzora 2020. A odnose se na tradicionalne sektore, ali i ulaganja i rizičnija ulaganja. Osim toga, izvješće zahtjeva procjenu veličine plavog gospodarstva i zahtjeva za financiranjem. Na tome već radimo, te smo e, već napravili prve procjene veličine plave, e, plavog gospodarstva i statističari i ekonomisti će nam dati točne brojčane podatke tijekom ovog mjeseca i tako ćemo bolje moći mjeriti napredak plave industrije još je nekoliko stvari u ovom izvješću e, koje želimo e, realizirati, a to je e, bolja, bolje obrazovanje i osposobljavanje, strukovno obrazovanje također i bolje i više istraživanja priobalja. Apsolutno se slažem da nam je potrebno uspostaviti jednake uvjete za sve i održivu e, ekonomiju e, i Europska unija treba razmotriti što će učiniti da bi se bolje upravljalo morima i oceanima i da bi se jamčili jednaki uvjeti za sve. Htio bih vas potaknuti da, da nam u tom procesu konsultacija pomognete, a komisija e, pozdravlja ovo izvješće i veseli se suradnji s Europskim parlamentom u realizaciji punih potencijala plavog gospodarstva. Hvala lijepa, sutra ćemo glasovati, a sad je rasprava